mikro e, mikrofinancijska pomoć Tunisu. Izvjestiteljici dajem riječ na četiri minute. Izvolite. Zahvaljujem e, svim kolegama iz e, klubova koji su se uključili u ovaj dosje koji svakako treba razumjeti da je ovo važno vrijeme za Tunis i da trebamo biti e, korak uz korak s Tunisom ovdje i da naravno svi razumijemo važne izazove s kojima se Tunis sada suočava ekonomske izazove, jačanje e, dispariteta između regija, Tunisa i Juga, ekonomske izazove posebice zato što se svi sjećamo terorističkih e, napada koji su uništili turističku industriju, ne zaboravimo i 500.000 poslova e, radnih mjesta u turističkoj industriji od kojih e, su mnogi sada izgubljeni. Znači ako bi Možete li samo raspravljati malo dalje od mene kako bi mogla govoriti? Dakle, što se tiče sigurnosne situacije, sjećamo se svi napada u Susi, u Badu, e, sjećamo se također što se dogodilo na granici između Tunisa i Libije. Tunis ima otprilike 500 km granice s Libijom, zemljom koja je bila ključno destabilizirana sa puno džihadističkih e, e, kretanja, također trgovine ljudima i tako dalje. Želim govoriti ne samo o sigurnosnim izazovima, nego i migracijama s kojima se Tunis suočava. 1,8 milijuna migranata došlo je u Tunis e, bježeći od kaosa koji se događa od drugdje. Dakle, vidim s vidite s kojim se izazovima Tunis suočava u ovom trenutku. Usprkos svim tim izazovima Tunis je uspio prijeći u demokraciju u jednom zapanjujućem prelasku na demokraciju i zapravo Nobelova nagrada za mir upravo je dodijeljena e, tuniskom nacionalnom e, katetu u dijalogu za taj dostignuće. Doista je važno da Tunis ostane u korak s ovim razvojem i moramo razumjeti da moramo e, pomoći Tunisu kako bi to mogao postići. Znači ovih 300 e, milijuna makrofinancijske pomoći je važan dio tih 500 milijardi ukupno. Znači važno je da se Tunis okrene prema trgovini, ali ne samo trgovini i partnerstvu s Europskom unijom, nego poduzeli smo i hitne mjere koje uključuju masinovo ulje, 35 tisuća tona godišnje. S Tunisom također raspravljamo makrofinancijski paket pomoći od 500 milijuna, a uz, e, određeni, uz uvjet određenih strukturnih reforma koje bi bile vjerodostojne i doista okrenute razvojnim e, ciljevima Tunisa. Ako se usvoji ovo izvješće na plenarnoj sjednici, ja vjerujem da hoće, vjerujem da će e, nas i vijeće poduprijeti i doista pozivam komisiju da ta sredstva dodijeli doista što je prije moguće prije ljeta jer Tunis doista treba tu potporu. Još konačno nešto o e, programu makrofinancijske pomoći. Neki misle da je to bespovratno sredstvo, grant koji se daje Tunisu. Međutim, ne radi se o tome, nego nečem sasvim drugom. Recite nešto o tuniskom dugu koji je u porastu konstantno. Naime, Moramo se okrenuti raznim mogućnostima za budućnost i dojedno sam zainteresirana za ovu raspravu. Naime, Francuska i Njemačka su odlučili konvertirati dio svog duga od strane Tunisa, 50-60 e, milijuna, e, dakle konvertirati taj dug Tunisa u investicijski fond koji se može koristiti za razvoj Tunisa. Mislim da je to doista vrlo pametno i vrlo djelotvorno i ono što želim reći komisiji da uz onaj plan koji ćemo danas usvojiti trebamo razmišljati o budućnosti i o putovima kao što je ovaj jer to je ono što će biti korisno za Tunis. To rade Francuska i Njemačka. Možda bi komisija trebala razmišljati u tom smjeru kako bi mogla jačati tunisko društvo i na posljedku svima moramo doista stati rame uz rame s kolegama u Tunisu, to zbog njih, ali i zbog nas samih, jer e, europski građani trebaju stabilnu, mirnu i e, Tunis koji će živjeti u miru u građanskom društvu. Povjerenče Kajnen. Hvala vam lijepo, predsjednice, poštovani zastupnici. Dopustite da prije svega zahvalim izvjestitelju i odboru na e, vrijednom radu koji su odradili u svezi ovog izvješća. Kao što svi znamo, Tunis se suočava sa golemim gospodarskim izazovima i upravo zato je komisija iznijela svoj prijedlog e, makrofinancijske pomoći. Tunis se suočava sa posljedicama terorističkih napada 2015. godine. Rezultat je da je ključan e, turistički sektor pretrpio, snaž, e, pretrpio značajan pad i došlo je i do velikoga pada izravnih vanjskih ulaganja. Stanje je iznimno ozbiljno i Tunisu je potrebna financijska pomoć kako bi stabilizirao svoju, svoju reformu i političku tranziciju koja je pokrenuta za vrijeme arapskog proljeća. Međunarodni monetarni fond i strani donatori izrazili su svoju spremnost da pomognu Komisija također je spremna dati svoj doprinos novoj financijskoj pomoći. Predlažemo da se to učini novom makrofinancijskom pomoći u iznosu od 500 milijuna eura e, što ćemo pridodati već prethodno isplaćenoj pomoći u vrijednosti od 300 milijuna eura. to je najveći iznos financijske pomoći e, koji se daje jednoj od zemalja u E, južnom susjedstvu i isplata se predviđa u tri tranše tijekom naredne tri godine. Naravno, e, sve ovo predlaže se zbog velikog napretka koje je Tunis ostvario u proteklim godinama kako bi uspostavio istinski demokratsko društvo unatoč poteškoćama e, i nestabilnosti u čitavoj toj regiji. Dakako, postoji čitav niz uvjeta za isplatu ove pomoći. Tunis mora provesti program MMF-a i ispuniti ekonomske i političke uvjete koji se nalaze u sporazumu o razumijevanju. Te političke mjere odnose se na javnu upravu, fiskalne reforme, jačanje socijalne sigurnosti, reformu tržišta rada i različite mjere koje bi trebale pomoći sektoru turizma. Htio bih naglasiti da je vrijeme ovdje ključno. Dakle, Tunisu je potrebna makrofinancijska pomoć kako bi pokrili svoj veliki vanjski dug u razdoblju od 2016. i 2017. E, zato je iznimno važno da e, su zakonodavci brzo prihvate trenutačni prijedlog. Drago mi je što je među odbor e, prihvatio prijedlog komisije bez ikakvih amandmana. Također mi je drago što je vijeće putem korepera također izrazilo svoju spremnost da prihvati taj prijedlog bez amandmana, a naravno pod uvjetom da prijedlog danas bude izglasan na plenarnoj sjednici. Zahvaljujem i očekujem vašu raspravu. Hvala vam. Sada minutu i pol ima gospodin Čiku. Izvolite. Grazie, grazie Zahvaljujem eh, predsjedateljice. Ja u ime kluba Pučana vrlo čvrsto podržavam ovu vrstu odredbe. Smatramo da je ovo hitno stanje i to upravo iz razloga koji su navedeni. Ja ću pokušati vrednovati te razloge. Prije svega naša politika susjedstva Europske unije. To je vrlo važna politika, to je učinkovit instrument, a pogotovo kada je namijenjen e, gradnji demokracije i slobode. A mane tog projekta moraju biti e, ispravljene i to je ono što je nužnost Europe. Taj projekt e, zahtjeva e, održavanje nekih granica, ali također zahtjeva i centraliziranje tog velikog problema kao što je problem migracija. Jer kao što znate, već mjesecima pokušavamo odgoditi neke odluke, a ono što trebamo napraviti, a to je usmjeriti se na politike koje će biti učinkovite. S druge strane, postoji i veliki problem strukturnih reformi koje su potrebne Tunisu. To su reforme, podsjetimo se, e, za koje neće biti potrebno 500 500 milijuna nego 5 milijardi eura. Naravno, 500 milijuna je e, nužan poticaj e, za sigurnost koji može ponuditi mogućnost napretka u pravom smjeru. I zato pučani podržavaju taj prijedlog. Oni nisu e, podnijeli nekakve amandmane, ali i želimo neke stvari lagano izmijeniti, ali jasno je da želimo poštivati pravila i propise i nadamo se da ćemo uspjeti nadići te aspekte koje treba razriješiti za dobrobit države kao što je Tunis. Hvala. Hvala vam lijepo. Dvije minute, gospodin Morel. Hvala gospođo predsjednice. Od kada su se tu nižani angažirali na demokratskoj tranziciji, e, e, svi e, znamo koliko je to dobro Europski parlament želi pomoći Tunisu i Tunižanima. Kada smo lancirali e, proces e, e, sporazuma o slobodnoj trgovini, koji mora biti asimetričan i progresivan, dakle imamo partnerstvo sa Tunisom. Mi smo imali mnogo rasprava o tome, o recimo o kvotama za maslinovo ulje Sada imamo pitanje makrofinancijske pomoći. Mi e, socijaldemokrati smo za ovaj tekst. E, istovremeno ima nekoliko stvari na koje se trebamo sjetiti. Kad kažemo da e, Tunis mora provesti strukturne reforme Komisija tu mora biti fleksibilna i inteligentna jer tu se ne radi o tome da zagušimo e, tunisku ekonomiju. E, drugo, e, MMF. Tuniški dug je danas problem. To su oni naslijedili i od razdoblja Benalija E, e, oni moraju e, sada plaćati dugove starog režima. A treća stvar, imamo u Europi mnogo Tunižana i tu moramo regulirati taj problem. Mi smo za ovu pomoć, hitnu pomoć, Međutim, moramo razmišljati dugoročno, biti solidarni i ne misliti samo na hitnu pomoć. Stoga smo e, mi socijaldemokrati za ovaj tekst. Hvala. Hvala vam lijepo, gospodin Lunez, imate minutu. Zahvaljujem. Želim također ovoga poželjeti i dobrodošlicu našem gledalištu danas. Europska unija je ta koja se više nego ikad mora usredotočiti na regije u našem neposrednom susjedstvu kako bismo osigurali stabilnost u Europi. Vidimo da Tunis gradi novu demokraciju i nitko od nas ne može negirati da je riječ o e, postupku koji je prepun poteškoća, da postoji toliko izazova kao što su recimo e, nezaposlenost mladih, ali također i e, E, vrlo teški oporavak nakon terorističkih napada. Kao što je rekla izvjestiteljica, Tunis može imati jako važnu ulogu za Europsku uniju kao strateški i poustani partner u regiji. I zato moramo podržati e, državu u tom teškom periodu tranzicije. E, želimo mu pomoći da osigura stabilnu demokraciju, dobru trgovinsku politiku koja je također temelj za demokraciju. I upravo ta nova makrofinancijska pomoć Tunisu je važna inicijativa. Ja to podržavam, ali ne potpisujem ništa bjanko. To mora biti vezano uz eh, minimalne reforme kojima će se poboljšati eh, zaposlenost. Hvala gospođo predsjednice. Naravno, trebamo pomoći tu nižavnima. Eh, trebamo pomoći duhu odgovornosti u, i političkim snagama u Tunisu kako bi se demokratske snage etablirale i pomogle napretku Međutim, e, postoje i dugovi koji e, smanjuju suverenitet e, Tunisa. Moramo biti inventivniji u suradnji sa narodima na jugu Europe. Moramo transformirati tu pomoć u održive projekte E, moramo pomoći e, ekološkoj zaštiti i tome slično. E, moramo također vratiti ono što je obitelj Benali ukrala narodu. Hvala dvije minute gospodin Žedel. Gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice, mi znamo kakova je situacija u Tunisu, ona je vrlo zamršena znamo e, kako se, su se istopila sredstva iz turizma, znamo za terorističke napade, e, znamo smanjivanje izvoza iz Tunisa, e, znamo kakva je situacija sa maslinovim uljem, znamo koliko je krhka i ranjiva ta zemlja i njihov demokratski proces koji su započeli prije pet godina Tunis je danas na teritoriju koji nije mnogo veći od Velike Britanije, a imaju više izbjeglica nego cijela Europa. E, dakle, to ugrožava demokratske procese u našem susjedstvu. E, odgovoramo na zahtjev tuniske vlade, moramo im dati makrofinancijsku pomoć. Međutim, istovremeno znamo i, e, parlament je glasao u tom smislu 2012. Ovaj ogroman dug Tunisa koji potječe iz godina vladinja Benalija. Kad govorimo o strukturnim reformama, dragi kolege, budimo oprezni, pogledajte stanje Tunisa danas, jer ova makrofinancijska pomoć Eh, je vezana za eh, program MMF-a eh, i to nameće potrebu da budemo fleksibilni, da mnogo više pomažemo Tunisu. Dajemo milijarde turskoj vladi koja nije demokratska. A Sto, moramo dati veću pomoć Tunisu kako bismo potpomogli demokratski e, proces u toj zemlji. Sljedeći govornik je gospodin Castaldo. Imate minutu. Hvala predsjedateljice. Kolege, svi mi znamo tu ozbiljnu situaciju u kojem se danas nalazi Tunis. To su nas podsjetili već i ranije nezaposlenost koja sve više raste, posebno među mladima, terorizam koji je sručen na koljena, e, turizam koji je temeljan za e, Tunis. Jedan milijun osamsto tisuća e, Tunižana i Libijaca koji su danas u Tunisu. I to su sve veliki izazovi koji također podupiru tu potonulu gospodarstvo. Kada govorimo o 500 milijuna eura, to nije dovoljno. Mi podržavamo tu pomoć, ali smatramo da u Tunisu se moramo boriti protiv kršenja ljudskih prava i za solidarnost, a ne za štednju. I zato moramo dati odgovarajuću pomoć, a ne samo neke posebne olakšice. To neće biti dovoljno ako e, velik dio tog duga koji već postoji ne usmjerimo prema dugu i ka ulaganjima. Demokracija ne može postojati tamo gdje postoji netko koji je toliko bogat e, da mora kupovati nekoga tko je toliko siromašan da se mora prodavati. Dakle, ako mi to nećemo podržati, onda ćemo Prekinut je govornik. Sada gospodin Bej jednu minutu. Politička krhkost, e, prijetnja islamista, e, strašan civilni rat, građanski rad, e, turizam koji se urušio, to za, danas preokupira Tunisu. Stoga moramo čestitati Tunisu na modelu demokratske tranzicije ja e, se ne radujem ovom e, programu. Za razliku od vas ne radujem se ovoj zoni e, slobodne razmjene koju želite uspostaviti, koju neće koristiti ni Tunisu ni Europi. Makrofinancijska pomoć Unije mora pojačati E, e, Tunis. To se kaže. Mislim da će pomoć stvoriti e, više problema nego koristi. Ona neće popraviti situaciju u kojoj se našla Tunis, u kojoj se našao Tunis. Hvala. Gospodin Fontunis ima minutu i pol. se periodo krisis. Tunis se nalazi u dugačkom razdoblju krize. Milijuni njezinih građana su siromašni, ali znamo da i u Europi postoji velika nezaposlenost i jednako tako e, da mnogi ljudi su u problemima. Kako će ovdje ljudi reagirati? Kako će u Grčkoj ljudi reagirati kad saznaju da milijune, milijarde dajemo drugim zemljama E, uz e, nove programe prilagodbe koje izazivaju nove poteškoće. Jedna trećina novca koji dajemo Tunisu mogla bi pomoći ljudima koji su e, bez krova nad glavom i spavaju oko naših zgrada u Briselu. Dakle, omogućavamo im uvoz maslinova ulja bez ikakve uvozne naknade, bez ikakve carine, što znači da će trpjeti naše gospodarstvo. Dakle, cijena maslinova ulja je iznimno pala i uopće ne pokriva njih troškove proizvodnje. Povijest nas uči kad god se zapad miješao u druge zemlje, činio je to samo zato da bi ih iskorištavao, a mi to predstavljamo kao milosrđe. Bilo bi bolje ostaviti ih na miru da sami riješe svoje probleme, oni bi to učinili bolje nego mi u Europi. Gospodin Fisas. Puno hvala. Ja čvrsto vjerujem da je važno podržati tu pomoć, dodatnu pomoć od 500 milijuna eura Tunisu. Tunis je privilegirani i strateški, povlašteni i strateški partner Europske unije, ispunjava demokratske principe i može iskoristiti tu pomoć Europske unije. Kod njih se provodi čitav niz gospodarskih reformi koje računaju sa pomoći i Međunarodnog monetarnog fonda i zato Europska unija e, mora nastaviti pokazivati svoju podršku jer moguće je da je to jedina zemlja koja e, nakon tog arapskog proljeća se može e, konsolidirati sa jednom demokratskom e, zemljom e, gdje su uspjeli pobijediti radikalne islamiste. E, u nekom kontekstu koji je vrlo težak sa posljedicama tih terorističkih napada koje je ta zemlja pretrpjela i preuzimanjem više od milijuna izbjeglica iz Libije i još tri tisuće njih koji svaki dan pokušavaju prijeći granicu. U tom kontekstu je zaista bitno da pokažemo toj zemlji naše prijateljstvo jer oni to trebaju više nego ikad kako bi učvrstili zaštitili svoju demokraciju. Hvala vam lijepo, gospodin Martin, imate minutu. Zahvaljujem predsjednice. E, Tunis je bio četvrta sredozemna zemlja koja je potpisala sporazum o suradnji s Europskom unijom i ona sada treba našu pomoć više nego ikada. Gospodin moreli je dobro izrazio stajalište socijalista i demokrata vezano uz Tunis. Mislimo da tu postoje tri faze. Kao prvo iznimno je ključno da Europska unija pomogne Tunisu da vrati Benalijev novac natrag u Tunis. Dio tog novca nalazi se u europskim bankama. Zatim želimo sporazum o dubokoj trgovinskoj suradnji s Tunisom koji mora biti asimetričan. Mi moramo otvoriti svoje tržište više nego što od njih tražimo da otvore svoje zbog e, vrlo osjetljive situacije u njihovoj zemlji. I kao treće, da kako pozdravljamo makrofinancijsku pomoć za Tunus, ali želimo naglasiti da ovo nije bjanko ček, da očekujemo napredak, e, želimo više stranačku demokraciju, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava. Hvala, Gospođa Forenca, imate minutu. Hvala. Mi vjerujemo da je pravedno pomoći Tunisu da izađe iz velike gospodarske krize u kojoj se sada nalazi također i nakon terorističkih napada koji su pogodili ključni sektor, a to je turizam. Upravo iz tog razloga mi glasujemo protiv tog prijedloga komisije, kao što smo već i ranije se izrazili protiv e, mjera koje se tiču dodjela dodatnih kvota za maslinovo ulje. E, ako želimo pomoći tuniskom narodu, to se ne može prevesti samo kroz instrument kao što je makrofinancijska pomoć koja mora pratiti programe Međunarodnog monetarnog fonda te također e, plan strukturnih reformi koje se nameću u Tunisu. U proteklih 23 godine e, gospodarske i socijalne politike Tunisa su bile pod diktatom e, Washingtona i također pod e, uputama MMF-a i na taj način su se samo povećale razlike i upravo zbog toga mi smatramo da se više ne smije ići u tom smjeru nego da moramo ponovno ispregovarati e, e, dugove i također da se moraju povratiti dobra toj zemlji kojom, kojima su prije raspolagati da se moraju razviti projekti za razvoj te zemlje a to bi trebala biti pomoć a ne samo makrofinancijska pomoć koja će povećavati dug hvala gospođo predsjednice E, atentati u Tunisu i ekonomske teškoće u toj zemlji nas podsjeća da Tunis više nego ikada treba solidarnost Europske unije. E, e, ova zemlja prolazi kroz tranziciju. U listopadu prošle godine je to dokazano ova nova makrofinancijska pomoć dolazi u pravi trenutak i doprinit će ekonomskom oporavku na korist svih tu nižavna. Odgovorit će na izazov nezaposlenosti mladih. Jedan od tri eh, ih je nezaposleno. Eh, to mora dovesti do ekonomskog eh, rasta koji će koristiti cijeloj regiji. Hvala lijepa. Gospodin Panceri ima jednu minutu. Hvala u promjenama koje su uslijedile nakon 2011. do danas u našem južnom susjedstvu Tunis se čini da je, bila, e, da je bio jedini primjer e, tog uspjeha demokratske konsolidacije. To je napravilo to da e, ta zemlja dobije status povlaštenog partnera i također da bude glavni faktor stabilizacije u toj regiji koja je pod velikim testom zbog libijske situacije. Tunis je bio nekoliko puta pogođen terorističkim napadima koji su zapravo uništili li gospodarstvo Tunisa i zato davanje makrofinancijske pomoći Tunisu će im pomoći da ostvare reforme i da podržimo civilno društvo. Naravno, e, Tunis mora odraditi i svoj dio i zato je dobro staviti tih 500 milijuna eura njima na raspolaganje, ali povjereniče tajnen. ovaj parlament vam govori da moramo napraviti više od toga. E, e, recimo, e, jednako kao što moramo napraviti više i za Ukrajinu. Naravno da ta glupa politika nacionalista to neće razumjeti, ali Tunis može igrati važnu ulogu također i za Europsku uniju. Gospodin Galer, imate minutu. Hvala gospođo predsjednice. E, izvjestiteljica je e, pokazala koji je izazov pred Tunisom. E, nadam se da ćemo imati u ovom domu konsensus o, po pitanju pomoći toj zemlji. Ta zemlja ima preduvjete i volju za suradnju. Želimo jačati demokraciju na svim nivoima, recimo u izborima ova pomoć e, e, nadamo se će pomoći okvir za e, međunarodne investicije. U Tunisu imamo kvalificiranu radnu snagu. Moramo iskoristiti ovu središnju poziciju zemlje u sredozemlju. Tunis mora doprinijeti sigurnosnoj situaciji u toj regiji i e, e, nadamo se da će ova pomoć stvoriti mnoga nova radna mjesta. Hvala. Gospodin Bostinadlin. Hvala vam lijepo, predsjedateljice, potpredsjedniče Europske komisije, poštovani kolege. Teroristički napadi i stalna prijetnja od novih napada utječu na e, ključno gospodarstva, kao što su kolege rekli prethodno ta zemlja prošle godine izgubila je više od trećine prihoda od turizma, no unatoč tome, unatoč nestabilnosti u čitavoj regiji, danas se svi možemo složiti da je to jedina uspješna demokratska tranzicija u toj regiji i nama je u velikom interesu pomoći Tunisu i tuniškom narodu. Europa je već pružila značajnu financijsku i tehničku pomoć toj zemlji i to moramo Um, poduprijeti sporazumom o sveobuhvatnoj uh, slobodnoj trgovini. Znatno se zalažem za asimetrične trgovinske odnose s Tunisom, to će uvelike pomoći toj zemlji. Još jednom naglašavam da je žurno potrebno da Europa što je prije moguće isplati ovaj novac tuniskom narodu i tražim da se pronađu Benalijeva sredstva te da se vrate tuniskom narodu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. E, doista kasnimo za rasporedom. Uzet ću onoliko onih koji se slobodno javljaju za riječ koliko budem mogla. Izvolite. Zahvaljujem. E, Tunis je u posljednjih nekoliko godina uspjela ojačati svoj postupak konsolidacije demokracije i danas predstavlja stvarnu nadu u e, e, arapskom južno-sredozemnom kontekstu. Ali njihovo gospodarstvo je na koljenima. Država je bila nekoliko puta predmet terorističkih napada koji su kompromitirali prije svega teroristički sektor koji je centar e, ekonomije. I zato je bitno da im Europa pomogne u toj delikatnoj fazi. Zato ta

Gospodin Vigas, imate jednu minutu. Što se tiče internacionalnih operacija, kada je riječ o pomoći zemljama koje zbog razno raznih motiva prolaze kroz, gospodarske poteškoće, njima se mora pomoći, ali ta pomoć mora biti provedena kroz suradnju, a to je osiguravanje prava da odabere svoj put i da se osigura suverenitet države. Mi želimo podržati Tunis, želimo ojačati njihov financijski sustav, njihovu javnu službu, želimo e, poboljšati njihova ulaganja ili trgovinu i također da poboljšaju svoju proračunsku politiku, ali također ta suradnja mora biti autentična i to je ono što moramo braniti. E, njima se želi nametnuti model koji se temelji na potpunoj liberalizaciji gospodarstva. To su reforme koje Europska unija nameće i vlastitim državama članicama, a vidjeli smo koji su rezultati. Takva takozvana makrofinancijska pomoć je nešto što mi e, odbijamo zato što je vezano uz pretjeranu uvjetovanost, odnosno nameće se Tunisu model koji će kao u Europi i izazvati veće, veće veću raznolikost. Gospodin izvolite. Vrlo kratko želim naglasiti koliko je važno da se ovo pitanje žurno riješi i u tom kontekstu nadam se da ćemo dobiti potporu parlamenta jer doista nemamo vremena za gubljenje. Hvala vam lijepo na vašem mišljenju. Mislim da se slažemo po ovom pitanju i moramo e, pomno razmotriti kako možemo pomoći Tunisu. To je pitanje gospodarskog rasta, ali i stabilnosti u našoj regiji. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem povjereniče i izvjestiteljica ima završnih minutu i pol. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. E, jako me se dojmila konvergencija mišljenja e, kolega koji su ovdje govorili E, svi se slažemo da moramo biti solidarni s e, Tunisom. E, svi kažemo komisiji da je hitno da pomognemo Tunisu, to Tunis očekuje. Da, trebamo reforme u Tunisu, ali treba naći put koji odgovara Tunisu E, moram reći da sam sretna danas mi šaljemo još jedan signal našim tuniskim e, prijateljima u vašem teškom putu vi niste sami e, Europa je na vašoj strani hvala Hvala vam